pristup, e, e, pristup važnim, životno važnim lijekovima u Europi. E, prvo će govoriti povjerenik, a gospođa Hildegard. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. U ime svog kolega povjerenika Borđa voljela bih reći da se komisija brine e, za, vezano za dostupnost životno važnih lijekova. Naime, zbog dostupnosti takvim lijekovima dolazi do neravnopravnosti. E, komisija želi pomoći državama članicama da odgovore na ovaj izazov. E, to je također naglašeno u komisijinoj komunikaciji o, iz travnja gdje se fokus stavio na povećanu dostupnost zdravstvenim sustavima. Komunikacija naglašava potrebu, citiram, za poboljšanje suradnje, povećanje transparentnosti e, i za boljom koordinacijom kako bi se smanjili svi neočekivani e, učinci koje bi eventualni postojeći e, zdravstveni sustavi mogli imati u smislu dostupnosti kroz E, e, diljem, čit, e, diljem Evropske unije. Na vijeću u lipnju Francuska je postavila pitanje vezano za lijek za hepatitis C. Želja je postići ravnopravan dostupnost liječenju hepatitisa C. Stručnjaci e, će se sastati kako bi razgovarali o učinkovitosti e, hepatitisa C. E, sljedeći mjesec nadležne vlasti razgovarat će o cijenama i o naknadi za lijekove. Naravno, rasprava o učinku cijena na dostupnost životnih lijekova za pacijente i za građane ide puno dalje od izoliranog i pojedinačnog slučaja liječenja hepatitisa C. Kom Komisija zato se veseli raspravi koju je planiralo talijansko predsjedništvo, a koje bi se trebalo, koje bi se trebalo održati na vijeću ministara zdravstva. Naime, Nova komisija je svjesna da države članice žele nastaviti raspravu o dostupnosti inovativnim lijekovima. Što se tiče istraživanja i razvoja, komisija je svjesna da je trenutačna inicijativa vezana za ovo pitanje takva da ide u smjeru dostupnosti sigurnijim lijekovima. Naime, zakonodavstvo e, sadrži e, čitav niz instrumenata koji bi trebao omogućiti e, brzi pristup pacijentima onim lijekovima koji će im pomoći. Osim togom kako bismo pomogli stavljanje na tržište lijekova za rijetke, rijetke bolesti komisija je odobrila 160 istraživanja inovativnih lijekova. Komisija ipak nema nikakvu nadležnost reguliranja cijena liječenja. To određuju države članice individualno. Dakle, ne može biti nikakvih gornjih granica cijena koje bi komisija nametnula. No, komisija može ponuditi pomoć vezanu za razmjenu e, podataka između država članica vezano za cijene kako bi se smanjili negativni učinci dostupnosti lijekovima u Europskoj uniji. Dakle, komisija bi mogla e, istražiti e, korištenje zajedničkog sustava javne, odnosno javne nabave i u tom smislu pomogla u rješavanju ovog problema. Hvala gospođo povjerenice. Sada e, slijedi kolega Mikolašik, dve i pol minute. 2.30, glaube. Dankeschön. Vážený pán predseda, vážená pani komisarka kolegyne, kolegovia. Poštovana gospođo povjerenice gospodine predsjedatelju, rasprava, ova rasprava u parlamentu trebala bi nas potaknuti da uđemo u raspravu o ovoj važnoj temi. Bavimo se temom koja se odnosi na pacijente, koja se odnosi na spašavanje života. I to apsolutno zahtjeva i zaslužuje našu pozornost. Moramo poboljšati pristup životno važnim lijekovima. To je pitanje koje leži na srcu mnogih zastupnika, uključujući i mene. Ja sam liječnik to je moja struka. Nekoć sam radio u odjelu bolnice koji se bavio upravo spašavanjem života i zato je jako važno da ovi lijekovi budu dostupni ne samo u bolnicama, već i na onim mjestima gdje se nalaze pacijenti sa teškim bolestima i da na takvim mjestima oni budu također dostupni. Ti lijekovi između ostaloga moraju biti financijski dostupni. i moraju odražavati sredstva koje pacijenti imaju na raspolaganju za takvo liječenje. Moramo eh, shvatiti da se situacija razlikuje od države članice do države članice. Kada pogledamo situaciju u, zdravstven, u, zdravstvu, dolazimo do zaključka da, e, da, da, ima velikih razlika, ali isto tako da cijene, vrlo visoke cijene nekih lijekova odražavaju vrlo visoke troškove uložene u razvoj tog lijeka, ali farmaceutske tvrtke svejedno ne bi trebale nametati ogromne cijene. U razdoblju od 2000. do 2009. godine javna potrošnja, to jest javni trošak za lijekove povećao se za 76%, a to je bez presedana. Trebamo također shvatiti e, da je stanovništvo Europske unije sve starije, te da su cijene novih lijekova

Hvala kolegice Borzan. Dvije minute kolegica von Storch. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Mi smo svi za zaštitu ljudskog života i zato smo i za široko E, rasprostranjivanje i pristup lijekovima. Što se tiče istraživanja tih lijekova, želim naglasiti nešto u odnosu na upotrebu embrionalnih e, matičnih stanica. E, naime, u 2011. je donesena važna odluka Europskog suda, a to je da ljudski život započinje sa spajanjem spermija i jajne stanice. Tada čovjek postaje postoji čovjek. Prema toj presudi sva javna sredstva koja e, utječu i manipuliraju tim ranim životom e, moraju biti ukinuta. Naime, embrionalne matične stanice i srživanje takvih stanica je time nedopušteno i to je e, zatražila i europska inicijativa One of Us, jedan od nas. To je 1,1 milijun e, ljudi je podržao tu inicijativu, no e, e, usprkos tih o, zapravo 8 milijuna potpisa e, je e, uopće se nitko nije očitovao na to e, pitanje a nije niti zabranio istraživanje koje se zapravo za koje se koriste takve matične stanice. Trebamo zaštititi ljudski život životno važnim lijekovima, ali istovremeno i zaustaviti ugrožavanje ljudskog života u istraživačke svrhe. Hvala kolegice von Storch. Dvije minute, gospođa Večera Basterečera. Hvala predsjedavajući. Poštovana povjerenica Hedegard, poslušala sam sa velikim interesom izjavu komisije u vezi sa pristupom životno važnim lijekovima. Htjela bih govoriti o odgovornosti Europskog parlamenta. E, mi moramo služiti javnom interesu. Koliko velika mora biti e, epidemija kako bismo je uzeli e, ozbiljno? Hepatitis C ima 10 milijuna oboljelih e, samo u u Europskoj uniji. Kada zarazna bolest postane kronična, osoba više ne može raditi i milijuni osobe svake godine imaju problema s tima. A sada postoji izlječenje. 50 tisuća eura košta tretman po pacijentu. E, tu je cijenu odredila farmaceutska tvrtka koja ima patent za sofos buvire. E, ne bismo trebali govoriti o institucionalnoj paralizi u Europi, ne bismo se trebali žaliti e, zbog toga što tvrtke zarađuju. Države članice mogu primijeniti članak 31 e, iz Doha VTO-a i mogu predvidjeti generički lijek mogu također i e, pravne instrumente upotrijebiti protiv e, tog lijeka, zato što je molekula prethodno već dobila patent protiv raka. Može se također doći do zajedničkih plaćanja u vezi sa e, patentom ili može doći do javne, javne kupnje. Cijena onda može biti mnogo struko manja. Druge države mogu učiniti isto i komisija bi trebala imati zajednički stav kako bi obranila zajednički interes. Mi Europi smo uspjeli doći do zajedničkog roaminga, a onda moramo riješiti problem cijene lijekova. Hvala. Hvala kolegica večera, Bastarećera. E, e, jedna minuta kolega. Kristonovs trošak eh, lijekova je trošak eh, koji eh, je zapravo prouzrokovan farmaceutskim kompanijama koje žele postići sve, veći, sve veću zaradu. U stvarnosti, nadležna tijela u Europskoj uniji ne samo da su indiferentna na te povišene cijene, već istovremeno vode politike smanjivanja javnih troškova na zdravstvo i samim time je pacijentima još teže doći do potrebnih lijekova. E, najgore situaciju imaju one države koje su u okviru memoranduma e, gdje trojka ulazi zapravo u samu politiku što znači da pacijenti ne mogu platiti e, svoj dio tih troškova i samim time smrtnost raste. Dakle, 170 tisuća je takvih slučajeva koji su rezultat kriminalne politike trojke. Merci, monsieur le président. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Slušala sam vaše prijedloge odnosno gospođo povjerenice, ali smatram da su vaši prijedlozi slabi. Dakle, e, imali smo slučaj 15 država i imali smo taj slučaj buvira za hepatitis C. E, trebate znati da, je, e, da se radi o cijeni između tisuća do tisuća eura po pacijentu za liječenje od 12 tjedana. To je doista enormno i zapravo se radi od 8 milijuna osoba koje od toga pati u Europi. Kada Radi se zapravo o slučaju koji nije izoliran na hepatitis C, već i na lijekove za rak bubrega, jetra ili dojke. Naime, ako ste stariji vi nećete imati e, pristup tim lijekovima e, zato što e, vam to zdravstveni sustav ne dopušta. Upravo je sada bilo rečeno, ovdje imamo, imamo problem monopola i patenata. Kada bi patenti bili na 20 godina onda bi, onda bismo imali zapravo izlaz, imali, imali bismo neku vrstu E, izlaza. Mogli bismo koristiti tu obveznu e, licencu. To bi otvorilo tržište e, i druge farmaceutske tvrtke mogli bi proizvoditi lijekove koji bi bili puno manje skupi. Onda imamo i problem istraživanja. Pogledajmo kakvu krizu sada imamo u zapadnoj Africi. Od 1977. godine znamo za virus ebole, ali niti jedan farmaceutski laboratorij ne želi proizvesti cijepiva zato što to nije rentabilno. To jest imamo tržišnu politiku ovdje i apsolutno je nužno da od trenutka kada dajemo javni novac i kada komisija daje javni novac, onda je potrebna uvjetovanost, odnosno ne smije, ne smije biti ni monopola niti patenata i samim time će cijene lijekova biti puno niže. A mi ćemo tako odgovoriti na problem dostupnosti lijekova, ali također ćemo riješiti problem inovacije jer imamo i deficit inovacije. Hvala kolegice Rivasi. Jedna minuta kolega Tamburano. Hvala. Gledam vrlo pozitivno na ovu raspravu jer sam e, zubar i poznajem dramu hepatitisa C. Mi iz e, pokreta pet zvijezdica mislimo da principi farmaceutske industrije trebali, e, trebali biti usklađeni sa tržištem. Mi zahtijevamo više nadležnosti za povjerenika za industriju koji će u buduće imati taj resor. E, ali opća uprava za industriju će u buduće imati nadležnost u vezi s tim pitanjem, a neće to biti nadležnost povjerenika za zdravstvo. Kako je moguće da u ovom parlamentu gdje je većina e, katoličkog uvjerenja, kako to da mi unutar ovog parlamenta nećemo ništa učiniti kako bi smanjili cijenu životno važnih lijekova, Danas je, mi je jedna e, organizacija napisala pismo i to alarmantno pismo. Trebamo braniti naše vrijednosti. Hvala. Hvala kolega Tamburano. Sada minuto i pol kolegica Kajli. Razumijem eh, da smo došli do neke vrste škripca kada je riječ o cijenama lijekova. Potrebna su nam nova rješenja i novi odgovori. tu je riječ o ljudskim pravima i intelektualnim pravima i njihovoj povezanosti. Treba vidjeti koji su pravi troškovi istraživanja u multinacionalnim kompanijama. Također je tu i pitanje stvaranja profita. Moramo osigurati da, da poduzmemo korake vezane za trajanje patenata koji negdje traju 20 godina. Slažem se s državama članicama da bi Europska unija trebala u ovom smjeru poduzeti određene korake a ne imati ove sulude cijene za lijekove. Mogli bismo koristiti generičke cijenove e, lijekove e, u onim slučajevima kada je potreba, kada je e, potreba za zaštitom ljudskog života o, većih razmjera. Hvala, kolegice. Hvala kolegice Kolega Škripek. Drage kolege, gospodo predsjedatelju, činjenica da je razvoj e, novih e, lijekova za zaštitu i spašavanje novih e, života nešto što je vrlo zahtjevno, ali to nije razlog da ih oduzmemo ili da smanjimo dostupnost građanima tim lijekovima. Također treba osigurati podjednaku distribuciju lijekova pacijentima. Nije prihvatljivo da lijekovi budu dostupni samo bogatima, a ne siromašnima, zato što se na taj način stvara klijentelizam, a, a protiv toga se u Europi borimo. Kada govorimo o dostupnosti lijekova, Neki puta možemo spriječiti dostupnost lijekova samo kada je riječ o terminalnim bolestima, tada govorimo o palijativnim lijekovima. Riječ je o skrbi za jako teško bolesne i kojima je potrebna dobra zdravstvena skrb. Većina političara zna da je jako bitno brinuti se za stare i za bolesne. Vrlo je šokantno da u ovoj našoj visoko u visoko civiliziranom svijetu e, imamo situacije da, e, da slabi, da siromašni nemaju dostupnost zdravstvenoj skrbi. i da takve osobe pokušavaju naći jeftin način da napuste ovaj svijet, a to je kroz eutanaziju. Dakle, trebamo pronaći način da riješimo probleme ovakvih osoba. To me ponekad podsjeća na stara vremena kada su se društva pokušavala riješiti osoba sa, s invaliditetom ili osoba koja jednostavno ne odgovaraju standardima i uobičajenim kriterijima. Moram reći da u Slovačkoj, hvala lijepo, gospođa Škripek, gospođa Harkin, minuta i pol. Hvala lijepo predsjedatelju. Kada je riječ o dostupnosti životno važnim lijekovima, Nedostaci su uzrokovani različitim faktorima. To su problemi proizvodnje, isporuke i problemi dostupnosti. Ja bih se samo htjela usredotočiti na ovo potonje. Taj je problem akutan u zemljama koje imaju mjere štednje. Naime, zdravstveni sustavi u tim zemljama imaju probleme. Komisija kaže e, da je ograničavanje pristupu zdravstvenoj, e, zdravstvenoj skrbi e, neproporcionalno neproporcionalno se odnosi na osobe kojima takve osobe kojima takve usluge najviše trebaju. U mojoj zemlji 2013. godine u Irskoj rezovi su bili 5%, ali to je imalo ogromni učinak na dostupnost zdravstvenoj skrbi i životno važnih lijekovi. Također želim dati svoj glas velikom nizu organizacija kao što su organizacije europskih liječnika i pozivam gospodina Junckera da unese Eh, ovo pitanje eh, u interno tržište. Naime, trebali bismo eh, promovirati zdravlje, zdravstveni sustav i skrb za pacijente. Hvala kolegice Harkin, jedna minuta kolegice Matijas. Hvala predsjedavajući. Ako farmaceutska industrija traži 50.000 eura kako bi izliječila hepatitis u tri mjeseca, to je stvarno sramota. Kad bismo u Portugalu trebali primijeniti ovaj lijek za sve pacijente koji imaju hepatitis C, trebali bismo potrošiti jednak iznos koliko troše sve bolnice zajedno. Tu postoji problem patenata. E, oni ubijaju zdravstveni sustav. Tu se ne radi o inovaciji, zato što samo 10% troškova e, je za lijekove, samo 10% se investira u istraživanje. Radi se stvarno o lukrativnoj aktivnosti i postoje države koje e, jako puno plaćaju. Komisija kaže da ne može ništa učiniti što se tiče cijena, ali može učiniti nešto po pitanju patenata. Može privesti kraju ovaj sustav e, koji subvencioniraju države. Hvala kolegice Matijas, a sada kolegica Auken na minutu. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Ova rasprava pokazuje da moramo učiniti nešto. Ako je pohlepa industriji ograničena, e onda možemo nešto učiniti. Komisija je svjesna da 30% troškova za istraživanje i razvoj je nešto što, plaća, što se plaća javno, odnosno iz javnih sredstava. Mi zapravo dopuštamo da nas industrija pljačka i moramo nešto učiniti po tom pitanju ne bismo e, trebali e, farmaceutske industrije prebaciti u javnu e, upravu za industriju. To je smiješno. Mi zapravo dopuštamo da ljudi umiru, a možemo reagirati. Potrebna nam je politička volja, kao što je Marijana Makatis rekla, treba privatizirati profit. To jest to je ono što se čini, a mi trebamo učiniti suprotno od toga. Hvala kolegice Auken, a sada jedna minuta kolegica Gramatikakis. Ta τελευταία χρόνια έχουν U posljednjih nekoliko godina Vidjeli smo i doživjeli smo manjak lijekova u Grčkoj. Došlo je do eksplozivne mješavine faktora koja je naravno išla zajedno sa ekonomskom krizom i e, također imamo taj teški memorandum koji je od državi. Naravno, cijene e, lijekova su prisilno e, smanjene, naime, zakonodavstvo je u tom smislu doneseno, ali naravno bilo je tu i nuspojava. Neke industrije su smanjile količinu lijekova koja je dostupna na tržištu ili su u potpunosti prekinule proizvodnju. A istovremeno smo imali uvoz iz drugih država članica lijekova koji su skuplji i došlo je zapravo do niza zabrana. Za malu državu kao što je Grčka e, treba reći da mi nemamo e, mogućnost reći e, nije, nije, nije lako reći da osta nama je zapravo potreban novi okvir u Europi gdje će se od kompanija zahtijevati da lijekovi budu dostupni u državama gdje postoje financijski problemi. Hvala kolega Gramatikakis. Kolegica Valina. Hvala. U Europi i u SAD-u lijekovi predstavljaju treći razlog smrti nakon srčanih bolesti i raka. 170 milijuna ljudi ima hepatitis C u svijetu. To veliki broj tih ljudi nalazi se u Španjolskoj. 70% tih osoba liječi se i izliječi se, ali imaju jako teške posljedice. Nedavno su stavljeni na raspolaganje neki lijekovi koji omogućavaju liječenje bez nuspojava, ali cijena je vrlo visoka i zato za e, mnoge osobe e, pristup takvom lijeku je otežan. To je problem znanstvenog sustava zato što on ne može preuzeti e, trošak. Mi ne možemo shvatiti kako je moguće da tako potrebni lijekovi imaju tako visoku cijenu. Mi ne možemo u tišini promatrati kako te osobe umiru kad postoje efikasni i sigurni tretmani. Hvala. Hvala kolegice Valina. A sada jedna minuta kolegica Cabezon Ruiz. Hvala predsjedavajući. Europska agencija za lijekova prije mjesec dana odobrila je sofosubir u borbi protiv hepatitisa C rezultat je vrlo pozitivan u 90% pacijenata. Dakle, postoje neki slučajevi kada može doći do zloporabe. Ako, na primjer, farmaceutska tvrtka pregovara e, sa tvrtkom koja proizvodi generički lijek, potrebno je e, doći do deblokade direktive 98 o transparentnosti cijena lijekova i povratu treba zagarantirati održivost različitih nacionalnih zdravstvenih sustava jer e, to ne smije predstavljati način diskriminacije za pristup lijekovima i to je jako važno za jedinstveno tržište jer pravo na istraživanje i pravo na intelektualno e, vlasništvo također su važni. Zato ne možemo pregovarati oko zdravlja. Hvala. Hvala kolegica e, Cabezon Ruiz. Mi smo sada na kraju popisa zapisanih govornika. Kod spontanog javljanja za riječ imamo jedno javljanje kolega Ferrera. Hvala, predsjedavajući. Komisija je danas ovamo došla i dala izjavu o pristupu životno važnim lijekovima u Europi ali to su samo puke izjave. Komisija kaže da je zabrinuta zbog težine kojom se može pristupiti pojedim lijekovima i želi pomoći državama članicama. Ali komisija je član trojke koja u Portugalnu nelegitimno povećava cijenu ljekova lijekova i povećava participaciju države. Zbog toga je došlo do otežanog pristupa nekim lijekovima, pogotovo za starije osobe koje su slabijeg imovinskog stanja. Moraju birati između hrane i lijekova. Mnogo se govori o pomoći ako vam netko previše pomaže, onda to nije dobro. E, tu postoji odgovornost za nacionalne zdravstvene sustave. Treba je utvrditi i treba omogućiti lakši pristup lijekovima. Svakako to ova komisija neće učiniti. Hvala. Hvala. Hvala kolega Ferreira. Ovime je završen postupak javljanja za riječ, a sada povjerenica Hedegard. Hvala vam predsjedavatelju, pa vi razumijete zašto ja neću sada ići u sve detalje ovoga što ste govorili, jer je jako kasno, ali ne treba ni govoriti da smisao onoga što ste ovdje prenijeli ćemo mi prenijeti e, povjereniku Boču, to je dio njegove odgovornosti. Ljudi iz njegovog tima su slušali ovu raspravu, bilježili su i već sutra će stručnjaci u radnoj skupini, stručnjaci iz država članica će se sastati i raspravljati o ovome. Znači to je i mogućnost da države članice nastave ovu raspravu dalje, ali moram reći gospodinu Ferreri koji je sada u završnim napomenama govorio opet o cijene lijekova. Ja moram opet reći, cijena lijekova nije u nadležnosti Europske unije. To ne znači da mi ne možemo ništa učiniti ovdje na razini Europske unije. Postoje druge stvari, primjerice razmjena informacija i druge stvari. Koliko sam ja razumjela, Neformalno e, vijeće, zdravstveno vijeće će to imati na dnevnom redu sljedećeg sastanka. Hvala vam na inputima. Mi ćemo to prenijeti e, povjerenicima odgovorim za ovo područje. Hvala gospođo povjerenice. Time je rasprava završena. Mi smo na kraju dnevnog reda za danas. Sutra e, počinjemo od 9 do 14 i od 15 do 21 eh, sat. Eh, dnevni red je na, dostupan na web stranicama. Svima želim dobar put kućama i lijepo spavajte.